Odbor za pravna pitanja je provjerio mandat. Molim tišinu. Gospodina Pejna, gospođe Mobarik, gospodina Pope, gospodina Ademova, gospođe Jaroke i gospodina Palmera, te predlaže da se njihovi mandati odobre sa datumom stupanja na snagu 5. rujna, 8. rujna, 13. 14 i 15. rujna te 3. Eh, listopada ove godine za svakog od njih posebno. Imali nekih komentara? Ako nema, onda su